Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to today's Foreign Affairs Committee meeting. We come to point one of our... Dakle, dolazimo do prve točke našeg dnevnog reda, a to je usvajanje današnjeg dnevnog reda. Ima li komentara? Ako nema, usvaja se dnevni red. E, predsjedavajući nema ništa za najaviti, pa smo već došli i do treće točke. Ovo je javno saslušanje e, izgledi za Libiju u aktualnom regionalnom kontekstu. E, podsjećam vas da za ovu točku dnevnog reda imamo zaseban program. Ponajprije Pozdravljam naše goste i u ime gospodina Panzerija do predsjednika našeg odbora za ljudska prava koji će predsjedati ovim sastankom zajedno sa mnom. E, pozdravljam gospodina Mohameda Farhata e, koji je chargé dafer misije Libije u, Ujedinjenu, u, Europsku uniju i gospodina Karima Mezrana e, predsjednika centra Rafik Hanri. Nažalost, gospodin Matija Toaldo koji je naveden u programu nije mogao doći. Svi znamo i razgovarali smo o situaciji nekoliko puta u ovom odboru. E, situacija u toj državi je još uvijek vrlo osjetljiva i kad je riječ o političkom aspektu i sigurnosnom. Sporazum s Libijom koji je potpisan prije dvije godine nije proveden zbog unutarnjih razmirica i još uvijek nije jasno da li će se strane moći sporazum razumjeti ili ne. E, mi kao Europska unija u potpunosti podržavamo e, taj proces i želimo čuti mišljenja naših gostija o izgledu za izgledima za plan Ujedinjenih naroda i kako raditi dalje. Istovremeno treba izbjeći novu eskalaciju nasilja u toj državi što bi nanjelo nove patnje stanovništvu i e, oslabilo izglede za rješenje sukoba za mir i stabilnost u regiji i na cijelom Mediteranu je ključan mir u Libiji. E, stoga je regionalni aspekt vrlo važan jer mnoge države imaju interes, to e, najprije susjedne države, ali i Rusija. Mislim da ćemo danas imati vrlo zanimljivu raspravu. Prije nego što dam riječ našim gostima, podsjećam vas da je predsjednik Tajan lani najavio posjetu Libiji e, zastupnika iz Europskog e, parlamentu prije kraja godine. E, također ćemo izraditi nacrt rezolucije, a izvjestitelj je gospodin Panzeri. Najprije dajem riječ gospodinu Farhatu koji je zamjenik načelnika misija Libije u Europsku uniju. Izvolite. E, puno vam hvala, vaša ekscelencijo. Velika mi je čast biti ovdje s vama danas da s vama razgovaram o ozbiljnoj situaciji u Libiji. Oni e, koji prate razvoj događaja u Libiji od 2011. godine e, znaju da je ta zemlja u kritičnoj situaciji ima sve više oružja, oružanih skupina, fragmentirane su državne institucije, vlada gospodarska kriza, korupcija, a prethodne vlade nisu bile u stanju postići željenu demokratsku tranziciju zbog političke polarizacije do koje je došlo u obliku E, suparničkih skupina koje jedna drugu isključuju. Prethodne vlade su donijele mnoge pogrešne odluke i zbog toga je došlo do sve većeg broja naoružanih skupina i zloporabe javnih sredstava e, to se je pretvorilo u oružani sukob e, kako na istoku države tako i na zapadu i to je dovelo do podjele u državnim institucijama. E, zastupnički dom se oslanjao na legitimitet iz izbora 2014. godine, a e, nacionalni kongres se oslanjao na odluku Vrhovnog suda koji je um, otklonio takozvan plan rada iz veljače. E, sada postoje dvije vlade koje se bore za nadzor nad državnim institucijama, osobito nad e, central, središnjom bankom Libije i e, tijelom za bankarstvo i financije. Kao što znate, Ujedinjeni narodi kroz eh, svog eh, posebnog izaslanika pokušava eh, posredovati kako bi se objedinile državne institucije i uspostavila jedinstvena vlada. Sada već imamo trećeg izaslanika od potpisivanja sporazuma 2015. godine. E, prošlog rujna e, je najavio plan i pozvao na e, konferenciju nakon čega je dao prijedlog za izvršnu vlast. Nakon dvije runde pregovora 21. Eh, studenog jedna strana je potvrdila taj prijedlog, međutim državno vijeće još nije to odobrilo. E, vrijedi primijetiti da politička nezrelost je uvijek bila prepreka jednom održivom sporazumu isto tako ti mehanizmi posredovanja nemaju alate kojima bi vršili pritisak na strane budući da e, i dalje traju prijepori koji proizlaze iz sporazuma s Harat, neke strane u Libiji smatraju da dvogodišnji mandat e, vlade nacionalnog jedinstva e, treba prestati ovog prosinca mogući su još složeniji scenariji gdje će neke oružane i političke skupine pokušati iskoristiti situaciju da e, povećaju svoj utjecaj Dakle, nema e, jasnog opredjeljenja za provedbu plana. Libija u međuvremenu treba naći političko rješenje i ponovo objediniti svoje podijeljene institucije. To će omogućiti prvo ujedinjenje oružanih skupina, osobito onih regularnih ili organiziranih, te oni koji su spremni podržati napore za izgradnju državnih institucija. Na kraju krajeva e, nijedna izvršna vlast neće biti učinkovita ako ne uspostavi nadzor e, nad teritorijem, e, to jest kopnom, morem i zrakom i ne objedini institucije naftni terminal i neka naftna polja su zatvorena već tri godine, a neke skupine su posljednjih, u posljednjih nekoliko tjedana pokušavale e, ucjenjivati državu, na primjer kada je mala oružana skupina zatvorila e, vodoopskrbu jednom velikom gradu u Libiji samo da bi izvršila pritisak da se pusti jedan uhićen, e, e, jedna uhičena osoba u jednom od zatvora. Kao drugo, to bi omogućilo političke i monetarne te gospodarske reforme kako bi se nadzirali javni rashodi sadašnja gospodarska kriza e, je preveliki opterećenje za građane. E, novac e, gubi vrijednost. Ljudi čekaju redovima pred bankama da dođu do gotovine E, gotovine. E, nezaposlenost je preko 21%. E, potrebno je hitno imati jedinstveni proračun sa mjerama štednje uzimajući u obzir kumulativni deficit koji je prešao 200% BDP-a. Javni dug e, je također do ove godine dostigao 70 e, milijarde libijskih dinara. E, Libijska središnja banka E, je e, jako smanjila svoje rezerve, e, a kao treće ova jedinstvena vlada bi omogućila rad kako bi se proizvodila nafta normalno, a to bi bilo 1,6 milijardi barela, milijuna barela dnevno treba obnoviti Bengazi i druge gradove. Peče potrebno je provesti programe DDR i SSR budući da od 2011. ti programi nisu provođeni u Libiji. Osim toga, potrebno je hitno deminiranje gradova poput Bengazije i Sirta. Nadalje, treba eliminirati preostale terorističke enklave ako bi e, se uspostavila jedinstvena vlada koju bi e, odobrio e, visoki izaslanisk to bi omogućilo povratak ljudi svojim domovima podršku lokalnim zajednicama borbu protiv kriminaliteta, e, osnaživanje e, policije i e, tijela za provedbu zakona. U nekim područjima se odvijaju ubojstva i drugi zločini, također i krijumčarenje nafte stoga je hitno potrebno uvesti e, sustav e, pravosuđa e, kada je riječ o migracijama iz Libije libijske vlasti su ozbiljno shvatile E, izvješća u medijima koja pokazuju ljude koji se prodaju na aukciji kao robovi. Vlada je naložila Ministarstvu unutarnjih poslova da istraži to izvješće e, te je mobiliziralo svoje nedovoljne resurse da se uđe u trag e, E, trgovcima ljudima. Kao što znate, Libija je glavni koridor za migracijske tijekove iz subsaharske Afrike zbog nemogućnosti nadziranja svojih južnih granica. Kroz Libija e, prolaze neviđeni brojevi migranata iz Sahela i subsaharskih e, država. Kao što znate, u svijetu ima više od 65 milijuna e, raseljenih ljudi i izbjeglica. 40 milijuna ljudi u svijetu e, su prognanici, dakle izbjeglice unutar granica vlastite države. E, oružani sukob u Africi, terorizam i klimatske promjene te e, veliki porast stanovništva pogoršavaju situaciju. 2000 15. godine, na primjer, Afri... Eh, izdano je izvješće Ujedinjenih eh, naroda gdje će eh, afričko tržište rada trebati 20 milijuna radnih mjesta godišnje obzirom na domaće okolnosti to nije izvedivo. Libija nikada nije željela graditi zidove ili kopati jarke uz svoje granice, već e, umjesto toga poziva na ulaganja u zemlje odakle potječu migranti. Libija želi surađivati s međunarodnim partnerima kako bi e, stala na kraj uzrocima migracija politika koja se temelji na zaustavljanju migranata e, znači u biti e, e, raditi stvari krivim redoslijedom. Kao što znate, u Libiji ne možete štititi migrante kada sami građani Libije nisu sigurni. Upravljanje migracijama u Libiji treba biti dio sveobuhvatnog plana za Libiju, zemlju koja je izašla iz rata i koja ima goleme izazove, ne samo migracije druge države poput Grčke ili Italije su pokazale dosta, eh, su primile dosta veliku solidarnost od Europske eh, zajednice i uživaju u suradnju libijskih vlasti. A s druge strane Libija je suočena velikim izazovima, a Afrička unija ni na koji način nije pomogla Libiji. Libija je stekla e, glas e, tržišta robova e, premda se duž cijele izbjegličke rute događa, događa prodaja robova. To sve Dakle, ovisi, e, rješenje ovisi o, o obnovi libijske države, jer ako stabiliziramo Libiju, stabilizirat ćemo i podsaharsku i mediteransku regiju. Libija ima velike neiskorištene prirodne resurse, e, što znači da se mogu otvoriti radna mjesta za građane Libije kao i za migrante razvojni paket za Afriku e, znači e, e, ubiti dvije muhe jednim udarcem na primjer da se Libiji da preferencijalni trgovinski režim za prehrambeni i ribarstveni sektor samo to e, bi moglo otvoriti radna mjesta za stotinu tisuća mladih Afrikanaca u Libiji. Zaustavit ću se ovdje, a kasnije e, ću odgovoriti na vaša pitanja. Puno vam hvala. Hvala vam puno. E, I sad ćemo dati riječ gospodinu Karimu Mezuranu koji je već najavljen. Hvala vam lijepa. Predsjedatelju hvala lijepa i svima koji su se okupili i koji su mi omogućili da vam se e, obratim o ovoj e, temi, o temi Libije. Hvala i doktoru Farhadu na zanimljivom izvješću. Pokušat ću ne ponavljati isto što smo već čuli. Važno je razumjeti nekoliko stvari. Slom Libije nakon revolucije 2011. godine ima više uzroka i to su i znanstvenici proučili. Neki od njih sežu u povijest Lidije podijeljena država koja nikad nije bila ujedinjena, slab identitete i ostalo se navode kao uzroci, a drugi e, i obuhvaćaju i Gaddafijev režim e, i, način kojim je Gaddafi vladao Libijom i opet e, oslabljujući i e, identitet Libijaca radi određenih e, panarapskih e, snova i ideja. Međutim, dva su tu grijeha revolucije po mene Prvi je, a to treba razumjeti da se nije radilo o revoluciji naroda protiv diktatora i plaćenika. Gaddafi je imao podršku stanovnika Libije Dakle, ne možemo to prokazati kao uzrok i libijska je elita zapravo e, podcijenila potencijale nacionalnog pomirenja i pohrlila u tranziciju ne razumjevši da se prvo treba dogoditi trenutak e, ponovnog pregovaranja i pomirenja i e, da treba čuti što ljudi žele kao budućnost Libije. To je jedna od stvari o kojima ću kasnije govoriti. Druga, drugi taj e, grijeh je podcjenjivanje strane informacije, ka e, strane intervencije e, i zapravo važnosti intervencije NATO-a. To je dovelo do e, odbacivanja podrške NATO-a u postrevolucionarnom razdoblju, što sad svi priznaju bilo bi lakše da je NATO ostao, da je pomogao Libiji da razoruža e, milicije, e, da pomogne strukturirati nacionalnu vojsku e, i to su dvije stvari koje mislim da su vrlo loše od samog početka koje su državu sunovratile u ponor nereda i Isto tako e, vlada je e, onda odlučila plaćati te milicije ne bi li ih udobrovoljila i umirila što e, je zapravo posijalo sjeme stalnog sukoba. Sve je eksplodiralo 2014. godine s operacijom u Bengaziju generala Haftara i e, znate i sami i bolje nego ja što se sve dogodilo. Ne bi trebalo upasti u zamku e, tih e, priča da su neki od čimbenika odlučili da vlast bude sekularistička, a ne islamistička. Dakle, sekularna, a ne islamistička. No, postoje snage u Libiji koje misle da ne bi bilo mm, loše vratiti se u, situaciju ili stanje e, starog režima bez Gaddafija, a te snage, a one snage koje su revolucionarnije kažu ne idemo prema nečem drugom e, i e, salafisti, islamisti bore se i imamo islamiste isto tako koji se bore u drugom dijelu. E, Sekularni ima snaga unutar jednog i drugog pokreta i, e, i liberalnih je jednako tako. To, nije, e, to nisu homogene skupine koje se bore jedna protiv druge, to je vrlo fragmentirano i to na svakoj razini. Međutim, činjenica je da je patnja Libijaca došla do e, granice izdržljivosti i e, da je e, potpuno srušen standard življenja, nema goriva, nema električne energije, vode i tako dalje, nema gotovine kao što ste čuli, vrlo je teško živjeti i nastavljati normalan život u Libiji. Ako želite spasiti libijsku tranziciju i e, taj san o državi koja bi e, bila, ako ne već demokratska, barem otvorena i pluralistička, doista je imperativ da e, međunarodna zajednica djeluje ujedinjenim snagama po planu Ujedinjenih naroda i to brzo jer gubimo Libijce i liberali su upali u apatiju, u apatiju i naprosto im je svejedno. Kažu, e, dok god e, mi netko osigurava koliko toliko normalan život, pa neka bude i Gaddafi, neka se on onda vrati. Eto, e, ljude bi trebalo aktivirati, dati im Eh, mogućnost eh, da sudjeluju, da se angažiraju i da dobiju neku nadu. Od 2014. kreće medijacija Ujedinjenih naroda. Ja eh, vjerujem da vi znate bolje nego ja da ako imate jedan jednu tešku pat e, poziciju e, dolazi do e, stanja u kojem se više ne može izdržati da to bude, da se to nastavi na taj način jer ljudi su doista istrpjeli previše. Dakle, sad imamo tu pat poziciju i Ujedini narodi su posredovanje ponudili u takvoj situaciji. Nažalost, Mislim da ta, medijacija kao takva nije, nije imala velike e, šanse, ne samo zbog e, ponašanja medijatora, već i zato jer unutar međunarodne zajednice doista postoji e, ideja da mi svi to podupiremo, međutim određeni čimbenici u međunarodnoj zajednici ipak su stali na jednu stranu, e, iako su e, javno e, govorili o svoje podršci e, posrednicima još uvijek su e, stali na stranu ipak jedne od skupine. I to je e, posredovanje onda koje nije uravnoteženo na odgovarajući način. Medijacija je već i ovako i onako imala neke greške i to je greška i teškoća koja je i dalje prisutna i ima posljedice. Što sad? Ukoliko se želi podržati stabilizacija zemlje i uvođenje pluralističkog parlamentarnog sustava, a ne gledam to s međunarodnog stajališta, našeg stajališta, kako bismo mogli E, pružiti podršku. Prvo, treba pronaći jedinstvo i snagu u Salame emisiji i već je više puta spominjano i na vijeću sigurnosti jednako tako sve ono što su rekli delegati, oni kažu RPA je jedini e, okvir, ali nitko to ne može e, baš podrobnije objasniti. Koja je svrha i što želi e, postići međunarodna zajednica? Želi realizirati punu podršku Salameu i Sada nailazimo na problem. Salame je e, jedan plan, je zapravo izbacio plan sa akademskog stajališta, to ima puno smisla, smanjuje se e, broj članova predsjedničkog vijeća na tri, bolja artikulacija i organizacija i zatim se prelazi na međunarodnu konferenciju koja je trebala okupiti što je moguće više Libijaca sa svih strana da bi razgovarali e, o važnim pitanjima koja se odnose na budućnost e, zemlje i pripremili e, u konačnici sve za izbore i izradu nacrta ustava. Međutim, slijed nije pojašnjen i prošle subote je u Rimu rečeno da ako nema, ne dođe do sporazuma, a nemamo ga, dvije se komisije nisu sporazumjele, On želi u veljači ili ožujku organizirati međunarodnu konferenciju. Ja smatram da je to problematično i da će to biti vrlo teško i da može otvoriti i prostor za one koji ne žele tranziciju i prostor za vojne skupine koje bi mogle preuzeti vlast u takvom vakumu. Dakle, Mene ovo doista zabrinjava. Mislim, vrag je u detaljima kao što bi se reklo, a ovdje su u pitanju detalji i odgovarajući redoslijed. Druga alternativa, a sad eh, vam to zapravo govorim u određenoj mjeri kao provokaciju, a ne kao promišljenu analizu. Ako se plan ne modificira. Ako Salameov plan e, ne daje rezultata, onda bi umjesto da se sjedi i čeka na neki drugi e, korak e, i bilo kakvu organizaciju nacionalne konferencije, onda bi se moglo jednostavno krenuti isponova i sazvati izbore na nacionalnoj razini naravno uz sve teškoće za koje znamo, a to je velike broj e, ljudi, raseljenih osoba i tako dalje, ali ako Salameov plan ne profunkcionira, morat ćemo poduzeti nešto da ljude e, okupimo i dalje u ovome e, na ovome programu i ovo i objasnimo im da su ovo ključni izbori, e, da e, je to da su to izbori za one koji će vladati državom te pod kojim će uvjetima oni to raditi. Moglo bi e, se dogoditi da to bude jedini način koji bi omogućio da se zaustavi one koji preferiraju vojno rješenje za državu. Ako to bude put kojim ćemo krenuti, sasvim je očito e, što e, onda Evropska, e, što međunarodna zajednica mora poduzeti, mora podržati i to vrlo snažno organizaciju tih izbora, mora jamčiti promatranje izbora i podršku cijelom procesu dogodili se to na takav način, smatram da postoji e, šansa da se e, možda spasi tranzicija. Toliko za sad od mene, e, a stavljam se na raspolaganje, bude li kasnije pitanja, rado ću odgovoriti. Hvala vam, hvala na prezentaciji i komentarima. A sad e, ću zamoliti članove da se e, jave za riječ. E, dakle, šefica delegacije za Magreb. Hvala vam lijepa. Doista je točno da u danima koji prethode ovim eh, datumima koje ste navele, eh, naveli, mislim da je važno eh, pružiti mogućnost nekoj vrsti sporazuma kako vi to tumačite. Što se tiče evropskih institucija te naše vrlo jasne izjave e, o podršci traženju političkog rješenja koje bi nam omogućilo da nadiđemo e, teškoće koje stoje pred nama, a da bi e, se pokrenuo izborni proces unatoč svim teškoćama koje ste vi spomenuli i u povijesnom kontekstu također. Mislim da sad imamo dojam da postoji jedna vrsta pokušaja da se e, negdje oko 17. prosinca e, i to od strane različitih čimbenika koji sad rade na eh, ovim pitanjima razrade puta zapravo naša ideja je tražiti zajednički cilj Dakle, e, utvrđivanje zajedničkog cilja koji bi međunarodnoj zajednici omogućio da to istakne kao nešto za čim će ići i put koji kao put koji će slijediti da bi se postigao dijalog da bi se E, organizirali sastanci, e, ne samo uključujući Salamea, već e, i druge. Dakle, da bi se učinilo što je moguće da zapravo se pokrenemo s neke točke koja bi bila ishodište za postizanjem neke vrste sporazuma, a koji ne bi u potpunosti negirao sve što je prethodno postignuto. Dakle, to je otprilike na tragu naših e, razgovora, ali vjerujem da moramo biti svjesni koji je to način kojim bismo postigli neki uspjeh e, unatoč svim ovim velikim pitanjima o tome kako doći do cilja a, e, i krenuti dalje od e, tog datuma kroz suradnju i postizanje rješenja koje će biti prvenstveno političko rješenje. I ja e, smatram da je evo to najvažnije kao što sam objasnila. Hvala vam lijepa. I e, sad ću dati svim e, političkim skupinama riječ gospodin Gale EPP. Hvala vam lijepa, hvala lijepa na ovim objašnjenjima i na prezentacijama i uvidima koje ste nam pružili, a koji su nam vrlo vrijedni. Ja bih se koncentrirao na ono što je možda više hitno nego operativno važno. Ja doista e, znam e, vjerojatno premalo, a e, summit je održan i prošli tjedan i Čuli smo puno izjava i e, međutim i neke nove stvari koje su spomenute. Devet država uključeno je u e, sastanke te su postignuti određeni sporazumi na temelju e, djelovanja, e, pogotovo u, ne, za, u pogledu neslužbenih e, e, izbjegličkih kampova, odnosno želje da se preuzme te kampove i da se poradi na repatriaciji izbjeglica, a oni koji žele djelovati na zaustavljanju e, progona svakako trebaju pomoć. E, zanima me možete li više reći o tome te što vi smatrate kakva je sad točno situacija, kako vi procjenjujete stanje i što se događa u privatnim zatvorima koje, e, koji paralelno postoje sa ovim e, e, kampovima e, je li se doista događa da ljudi su prodavani u roblje i recite što treba učiniti da se situacija u izbjegličkim logorima koja je neodrživa doista promijeni. Hvala gospodin Jurek, izvolite. Ja imam e, jedno vrlo precizno pitanje. Želio bih to postaviti govornicima. Budući dobivamo vrlo općenite informacije o ovom stražnom e, fenomenu, a to je trgovanje ljudima. Posebno što se tiče krijumčara kojima se posao e, krijumčarenja preko Mediterana smanjio. Želite li, i molim vas da odgovorite na to tko je zbilja uključen i ti ljudi koji su predmet trgovine Imaju li ti ljudi podršku, društvenu podršku, isto tako predmet kakvih vojnih akcija? imali kontakata sa javnim vlastima ili vojnim vlastima, činili se, činili se nešto da se to okonča. Želio bih dobiti detaljnije informacije o značitom trgovanju ljudima. Hvala. Gospođa Verže, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Oprostite E, malo sam prehlađena. Željela bih vam postaviti dva pitanja. Prvo se tiče situacija migranata. Neki moji kolege su već govorile o tom pitanju. Rekli ste da će biti provedena dubinska istraga i rekli ste nam da nema uvijek dovoljno sredstava na raspolaganju raspolaganju. Ja sam bila dio e, delegacije koja je u Libiju trebala otići u rujnu, ali e, zbog sigurnosnih razloga nismo tamo mogli otići, ali smo se susreli u Tunisu sa mnogim sugovornicima. Prvo pitanje koje si postavljam je kako e, koristite europsku pomoć vezano uz ovo pitanje. Kako ugovor koji je u okviru konferencije eh, Afričke unije eh, znači kako se to može poštivati, da li, ste, da li je to eh, povezano sa ovom situacijom migranata, kako možemo provesti tu dubinsku istragu kad znamo da policijski pravosudni sustav i čak i vojni sustav pod kontrolom službene vlade ne može e, imati nadležnosti e, na širem teritoriju, nego na samo jednom užem dijelu teritorija. Gospodin Galer je govorio o toj situaciji kampova, neslužbenih kampova, kako je on to rekao, a radi se o zapravo najvećem e, broju takvih kampova. Kad, znači, kad smo susreli se sa e, predstavnicima e, UNHCR-a i Afričke unije, onda su nam rekli da se situacija vrlo mijenja što se tiče tih e, službenih i neslužbenih kampova. ono što je važno da kad govorimo o tim pitanjima da se ne mažu oči međunarodnoj zajednici. A drugo, kad govorimo o ovim e, lokalnim e, nadležnostima i ovlastima, to je nešto što je realnost u e, Libiji. Ja bih vama postavila pitanje kako mislite, kako te lokalne vlasti mogu biti uključene u jedan inkluzivni pristup kako bismo isto tako uključili i samo stanovništvo? Jesu li te lokalne vlasti koje mogu to omogućiti? Kako bismo naravno poboljšali situaciju, imali puno više uspjeha nego što je to danas slučaj. Gospođa Loh Bile, hvala. Imam tri pitanja. Prvo, edukacija, znači eh, E, od strane EU-a vezano uz e, službenike graničnog nadzora u Libiji. Govorilo se isto tako o incidentima što se tiče spašavanja migranata i izbjeglica. Imali smo također i e, onemogućavanje rada vojnog broda kakvi su rezultati, kakva je procjena rezultata. Drugo, što se tiče kidnampiranja, isto tako prodavanja e, na dražbama tih migranata. I u veljači 2016. godine imali smo rezoluciju parlamenta koja se bavila tim pitanjem. Mi smo sa, znači, sa posebnim e, izvjestiteljem Martinom Koblerom razgovarali o tome. On je također govorio o toj situaciji trgovanja, kidnapiranja Isto tako imamo i izvješće u Nigeru e, veleposlanstva Njemačke vezano uz te kampove za prodaju ljudi, a isto tako smo e, razgovarali o tom izvješću sa gospodinom Komblerom, a isto tako imali smo i 15.11. ovo izvješće CNN-a e, CNN o znači tom trgovanju ljudima i tim tržištima robova. Postavljam vam pitanje što vas onemogućuje da spasite te ljude iz robstva? A drugo, ovdje imam pitanje vezano uz usvajanje e, akcijskog plana UN-a. Ja sam o tome nešto pročitala i govori se o tome da sa novim ustavom nitko ne može biti dio buduće vlade u Libiji koji je oženjen za stranca ili strankinju ili ima drugo e, državljanstvo. Kako je došlo do toga? E, što se tiče ustava u Mijanmaru, namjerno e, znači vojska nije željela da Ančući ima bilo kakav položaj. Ali kako je ovdje došlo do toga? A isto tako imamo isto tako i E, e, hapšenje e, Saifa El Gaddafija, a sada je on pušten i živi u Libiji. Kako procjenjujete njegovu ulogu u novom političkom scenariju, te što se može napraviti kako bi se znači implementirali ovi nalozi za uhićenje od strane ICC-a? Hvala. Gospodine predsjedniče, imam e, više pitanja za govornika prvo. Ono što je rekla kolegica Mari Kristin, ujedinje, e, znači e, Europska unija sada troši 120 milijuna za bilateralnu pomoć Libiji znači više stotina milijuna za Afriku, te isto tako za bilateralnu pomoć. A osim toga imamo 300 milijuna eura koji su, koji su dale Italija i Europska unija za znači graničnu stražu. Rekli ste da ne postoje sigurnosni uvjeti za Libice. Šta mislite eh, o ovim sredstvima? Mislite li da se ta sredstva koriste na najbolji mogući način? Da li se ova pomoć usmjerava u e, pravom pravcu i da li ste vidjeli konkretne napretke? Koji su vaši prijedlozi kako bi se situacija poboljšala? No isto tako kako bismo izbjegli da ta, e, taj novac e, dođe u pogrešne ruke. Drugo, naša misija u Libiji bi bila dobra prilika da pokažemo i našu pomoć i angažman narodu Libije, kako podržavamo njihove napore za poboljšanjem političkog procesa. No, što bi e, mogli dobiti tim posjetom, tom misijom? Je li to dobar trenutak da provedemo taj posjet? Mislite li to da, znači to može... E, znači dovesti u pitanje znači eh, određene eh, znači akcijski plan imamo slabosti vezano uz izbora. Eh, što se tiče znači devet mjeseci, puno toga se može dogoditi, no isto tako što se tiče ovih uh, uh, ranih izbora, kako ćemo osigurati da to bude i demokratsko ako nemamo znači zakonodavni okvir. E, isto tako što se tiče referenduma možemo imati znači podršku u uh, Ustavu, a isto tako gospodin Matija Toaldo koji je danas nije ovdje rekao da imamo znači određene uvjete po kojima se znači izbori mogu održati i u kojima se Ustav može poštivati. Ono što je važno je da izbjegnemo to da oni koji gube e, odmah dovedu pitanje te izbore. Hvala. Ja ću dati e, dobrodošlicu sa svoje strane e, našim govornicima ali e, želio bih reći da su u cijeloj priči važni susjede države poput Alžira i Egipta koje bi trebale e, doprinijeti demokratizaciji i normalizaciji situacije u Libiji. Pa bih e, želio o tome malo govoriti, govoriti o utjecaju ovih značajnih država i unutar međunarodne zajednice, a i na Libiju. Hvala. Hvala. Ne vidim da se itko više javio za riječ. Onda ću dati riječ našim govornicima za odgovor. Imate deset minuta svaki. Hvala. Pokušat ću odgovoriti pitanje po pitanje. članova parlamenta. Prvo ću početi sa pitanjem e, gospodina Galera. Ono što smo čuli o mehanizmima o kojima je bilo dogovoreno u samitu u Abidžanu, imamo prijedlog da međunarodna organizacija za migrante upravlja znači ovim strukturom za odlazak iz Libije i oni bi mogli imati uh, zadaću da vraćaju migrante i izbjeglice u njihove zemlje. Nemamo tehničkog uh, objašnjenja za taj mehanizam i ne znamo gdje bi se ta struktura nalazila, u kojem dijelu zapadne obale u Libiji, da li bi to bilo u Tripoliju ili izvan Tripolija, koliko bi onda ta struktura bila velika i tako dalje. Imamo cijeli niz informacija koje su se pojavile u medijima na marginama ovog e, znači samita no, radi se o ukupnom broju migranata koje se nalaze u takozvanim prihvatnim e, centrima okolo Tripolija. Ali za nas Libijice i dalje ostaje to pitanje kako dugo će trajati taj proces. Imamo E, potrebu riješiti cijeli niz tehničkih pitanja. Ako imate e, e, izbjeglice, znači interno raseljene osobe, imamo potrebu da se ti ljudi vrate u svoju zemlju. Moramo to rješavati. UNHCR u Libiji su registrirali kao izbjeglice i tražitelje azila više od 40 tisuća ljudi u Libiji. U e, kolovozu 2016. godine, znači imali smo znači to E, taj broj od 39 tisuća i taj broj se povećava. U Europi vi imate znači tu e, šemu premještanja, zajedno funkcionirate, znači imate premješanje, preseljenje, znači prema kvotama e, znači razmještate te izbjeglice, ali Libicima nitko ne objašnjava kad će se ovaj broj smanjati i kada će se E, raseliti, znači premjestiti tih 43 e, tisuće registriranih ljudi. A možemo reći da imamo više od 100 tisuća ljudi koji mogu zatražiti e, azil. Što se tiče e, izvješća iz 2016. godine, imamo više od 700 tisuća e, izbjeglica koji e, borave na teritoriju Libije. Kad govorimo znači, o ovom mehanizmu tranzita i odlaska i znači toj strukturi, postavljamo si pitanje kako to možemo implementirati, kako će taj proces funkcionirati, koliko će trajati imajmo na umu da imamo različite nacionalnosti a s nekima e, znači ne postoje diplomatski odnosi te, e, te države zapravo nemaju diplomatska predstavništva u Libiji kako će se ustanoviti putni e, putne isprave kako će se ti ljudi vratiti što se tiče eritrejaca da li će se oni <laughs> moći vratiti tamo ili će ih se zadržati u Libiji to su sve pitanja što se tiče ovih 43 tisuće registriranih izbjeglica u Libiji. Imamo znači 7 ili 8 tisuća sirakijaca. Imamo isto tako i drugih eritrejaca koji nisu registrirani. To je u svakom slučaju veliki problem za Libiju. U Europi ste odlučili da Znači imate znači u okviru ove šeme o premještanju otprilike 20 do 22 tisuće ljudi, a vi ste proveli e, to za 18 tisuća ljudi. A imamo sad i onda tu e, obvezu za sljedećih 15 tisuća, a nije sigurno da ćete to u sljedećih dvije godine provesti ili ne. Što se tiče trgovanja ljudima u Libiji, tih prodaje nezakonitih migranata kao robova, trebam reći da je ta praksa nešto što je potpuno neobičajeno za Libice i oni to u potpunosti odbacuju. E, to je potpuno suprotno i svijesti Libijaca, društvo to u nikako ne prihvaća. Za njih su to nečovična djelovanja. Ako imamo e, ljude koji su uključeni u to, to nisu samo Libici, nego isto tako e, ljudi iz drugih afričkih zemalja koji trguju ljudima na libijskom teritoriju. Imali smo izvješće vezano uz formama robstva tijekom cijele migracijske rute. Znači u sjeveru Nigerije, Nigeru, pa ruta koja vodi u Libiju. Što se tiče uvjeta migranata u ovim prihvatnim centrima u Libiji. Možda ta terminologija nije znači prihvatljiva. Mi ovdje mi ih zovemo znači Mi ih znači zovemo centri za pritvor, ali zapravo radi se o centrima za prihvat. A imamo također i e, e, rečeno je da znači u tim centrima imamo, otprilike 20 tisuća e, migranata, oni se presreću na moru i zatim se vraćaju. I to Također u ovom dijelu e, gdje djeluju isto tako i Međunarodna organizacija za migrante i oni se znači vraćaju te, te centre. Moram također i reći sljedeće. Broj e, migranata u takvim centrima je odgovara Libicima iz Taure, grada Taure, koji se ne mogu tamo vratiti sa pomoći e, edukacije e, ove pogranične straže u Libiji e, možemo vratiti te migrante, ali ne, mogu, ne možemo vratiti samo libijsko stanovništvo iz gradova u gradove iz kojih su morali otići. Moramo razumjeti kako ta situacija funkcionira. Zbog toga ne možemo reći da, da se želi riješiti upravljati migracijama u Libiji. Libija je samo jedan dio puno šireg paketa zahtjeva i potreba Libije. I to Libija treba biti uzeta u obzir kao zemlja koja je prošla rat. Nakon vojnog sustava Libija je u teškoj situaciji i kako možemo rješavati situaciju u takvoj zemlji rješavanjem e, migracijske krize. Ono što je važno je da prije svega zaštitimo migrante. Situacija je jako, jako teška. Zbog toga ova posjet časnih članova Europskog parlamenta bi bio vrlo važan jer bi ti ljudi posjetili Libiju, e, razgovarali sa libijicima posjetili ne samo te centre, te strukture. Rekli ste da ste također e, posjetili i te e, osobe iz Taure koji žive u 17 e, centara i prihvatnih e, centara oko Tripolija. To je realnost na samom terenu. A što se tiče pitanja suradnje sa Europskom unijom i obuke obalne straže, Imamo znači uspostavljanje operacije Sofija, to je ustanovljenje na bazi borbe protiv e, e, mreža kriminalnih mreža za trgovanje ljudima, a od 5. mjeseca 2015. do 5. mjeseca 2016. godine operacija postoji u teritorijalnim vodama, ali oni nisu mogli postići puno u drugom dijelu 2016. godine oni su znači počeli obuku e, e, znači obalne straže u Libiji, a sada imamo otprilike 150-160 ljudi koji su prošili tu obuku u okviru e, brodova Sofije. Talijanske vlasti su prošlog e, svibnja e, dale graničnoj obalnoj straži otprilike pet brodova, ne više od pet. Prije svibnja imali smo obalnu e, stražu koja je operirala u operacijama spašavanja samo sa jednim brodom. Italija je dala brodove, a sada možemo reći da onda obalna straža može ostati na moru 24 sata. Od svibnja do danas oni su presreli i spasili otprilike 17.000 ljudi i njih su vratili u Libiju. Što se tiče incidenata, te isto tako žalbi te optužbi nevladinih organizacija. Ja to moram vrlo tehnički objasniti. Kad, na primjer, brod daje migranata, nelegalnih migranata, daje notifikaciju centru za spašavanje u Rimu, Isto tako postoji notifikacija brodovima, nevladinim organizacijama, e, Médecins Sans Frontières ili tako dalje. RMCC CC će znači onda dati obavijest obalnoj straži da postoje brodovi koji, na kojima imamo stotinu, dvije stotine, migranata, te e, zahtjev da se spasi. Kad e, e, nevladine organizacije dobiju takvu e, notifikaciju, pokušavaju doći u to područje prije obalne straže Libije. Ono što se dogodilo nedavno, mnogi migranti su skočili u more kako bi dospjeli, doplivali do brodova nevladinih organizacija, a ne da budu spašeni od strane obalne straže E, Libije i govorimo znači o e, području e, gdje znači imamo veliko morsko područje i mali brod. Imamo taj mali brod koji se u svakom slučaju može prevrnuti u svako, svakom trenutku. To je ono što se događa, to je prava tragedija s kojom smo suočeni. I na kraju svega se prokazuje obalna straža Libije da e, namjerno sad tu e, djeluju kako bi se migranti utopili. Nevjerojatno. Moram reći da obalna straža Libije funkcionira e, znači pod e, znači e, naređenjem e, časnika, profesionalnih časnika koji su još i prije puno vremena diplomirali i u Španjolskoj, Grčkoj, Ujedinjenoj Kraljevini i tako dalje. Što se tiče ovih brodova koje je dala Italija, ti brodovi nisu u potpunosti prikladni za te misije potrage i spašavanja budući da nemaju znači pravu opremu. Imamo znači vrlo stresnu situaciju u kojoj ti brodovi teško je spasiti e, migrante i izvući ih iz mora. E, a sada dajem e, kolegi riječ, a zatim ću se vratiti još na neke stvari. Hvala. Kada je riječ o sastanku na vrhu u Abižanu, nemamo dovoljno informacija. Meni se čini da postoji pokušaj na temelju ovog škandala videa s robovima da neke afričke i, držav, i evropske države kažu e pa sada moramo nešto učiniti. No ne postoji ništa što se može učiniti osim eventualne vojne intervencije. Vi već godinama govori, ignorirate ono što se događa u Libiji. Dopustili ste da propadne javni poredak, da uđu kriminalne organizacije, da granica bude otvorene. Sada je cijeli jug e, se otao kontroli po mom mišljenju ići na vladu raža i reći vi niste ništa učinili, a da se prije toga godinama ignorirala situacija nije ispravno. I slažem se s ovim, sa svime što je rekao gospodin Farhat. Postavljeno je jedno pitanje o lokalnim vlastima. U mom po mom mišljenju najvažnije je da riješimo stvari na nacionalnoj razini iz vrlo jednostavnog razloga. Svi ovi problemi na lokalnoj razini odnose se na sitnice ja se ne borim protiv vas jer ste mi ukrali e, nešto ili e, pretukli moje dijete. Borim se protiv vas jer ste islamist ili protuislamist. Naime, riješiti stvari na nacionalnoj razini će omogućiti e, rješenja na lokalnoj razini. Lidija nikad neće biti centralizirana država kakva je bila pod Gaddafijem. To se više ne može vratiti. Dakle, u okviru jedinstvene države trebamo decentralizirani sustav potrebna je redistribucija prihoda na lokalnu razinu i neka dužnosti i prava trebaju biti spuštena na lokalnu razinu. No taj pristup mora biti koherentan u Libiji e, postoje velike razlike među lokalnim zajednicama. Na jednom, u jednom gradu vlada izabrano općinsko vijeće, u drugome vlada vojni e, vojskovođa. Dakle, sve je to vrlo raznoliko. Ne možemo sve automatski riješiti ako idemo odmah na lokalnu razinu. To neće uspjeti. zašto u nacrtu e, Ustava stoji da ako imate dvostruko državljanstvo ne može biti birani. Cijela ideja koju su predložili e, su predložili islamisti da bi spriječili da određeni ljudi igraju ulogu u političkom životu i uvjeren sam da će se to ukinuti. E, to je Sadam predložio u njegovom prijedlogu za izvršnu vlast. E, dobro, znači da e, je to otpalo. No ono što je najvažnije je Salame je rekao nemamo predrasuda protiv bilo koga, nećemo reći ne, vi se nećete kandidirati. Treba riješiti problem mandata ICC-a. To riješimo, a onda možete se kandidirati. Dakle, niko neće onda imati problema da se bilo tko kandidira kad se to riješi. Ako se hoćete kandidirati, učinite to pa ćemo vidjeti. Političko pitanje je drugačije. Može li to biti osoba koja će objediniti državu? Svako ima o tome svoje osobno mišljenje neki kažu da, dobro je da Saif se natječa, drugi kažu ne, on predstavlja nešto loše što ne želimo da se vrati. A to je kao kad je Italija poslije fašizma zabranila obnovu fašističke stranke. To je u redu. Dakle, oba mišljenja su legitimna po mom mišljenju. Kad je riječ o izborima, mislim da nije problem legalnosti, već legitimiteta. Tehnički predsjednik e, odbora je rekao to se može provesti ali tehnički to treba provesti tako da velika većina Libijaca može sudjelovati i da sudjeluje, da se ne dogodi ono što je bilo 2014. kad je glasovalo samo 15% birača. To je jako važno. Hoće li to imati e, podršku naroda? Hoće li biti legitimno? Dakle, treba pripremiti jednostavni izborni zakon, ne poput onog iz 2012. koji je bio toliko složen da ga nitko nije razumio. Ako imamo mehanizam za e, kampanju, za propagandu, ako ljudi shvate da je važno izaći na biralište, onda ćemo imati legitimitet i to može biti jako važan korak naprijed. Ali možete tvrditi suprotno. Moja provokacija je ovo. Ako nemamo druge alternative, ako Salameov plan ne uspije, umjesto da sjedimo i čekamo, raspišimo izbore da vidimo što će birači reći, jer će onda biti teško paravojnim jedinicama i drugima protiviti se tome. Možda sam naivan, ali mislim da je to jedini način da se spriječi, da se ne dogodi nešto gore. Kada je riječ o posjeti Europskog parlamenta, mislim da će to biti jako važno, ali vam ne savjetujem da to činite oko 17. prosinca da ja donosim tu odluku, ja bih to najavio danas rekao bih doći ćemo na primjer 10. siječnja ali nećemo doći u trenutku e, kada se vodi rasprava, ali doći ćemo sve provjeriti u siječnju ili kasnije. To je moje osobno mišljenje. Hvala. Puno hvala. Kad je riječ o mučenju i kidnapiranju migranata u Libiji, kidnapiranje nije ograničeno samo na migrante i Libici trpe dakle e, kidnapiranje za otkupninu na primjer e, nedavno je otac jedne obitelji Šaršari sa zapada Libije doživio da mu već dvije godine je troje djece e, e, kidnapirano, dakle još ih drže zločinci, a libijske sigurnosne snage ih nisu uspjele vratiti obitelji. Jedan od zapovjednika libijske obalne straže e, koji radi na traganju i spašavanju migranata ima sina od 14 godine. Jedna banda ga je pokušala kidnapirati, no on im je pobjegao pa su pucali u njega i sada je dečko e, e, sada je dečko invalid zato što njegov otac radi za libijsku obalnu stražu koja se bori protiv krijumčara. Evo, to je stvarnost. Ima puno takvih slučajeva. U redu. Pokušajmo sada sve rezimirati. Zahvaljujem našim gostima. Prvo mislim što treba reći jeste da Europski parlament mora pojasniti što želi učiniti. U zadnje vrijeme su mnogi zainteresirani za razgovor o situaciji u Libiji i mislim da odbor o tome mora raspravljati danas moramo formulirati neku viziju. Svaki odbor ovo mora razmotriti i mislim da bi bilo korisno ovo sve objediniti ako želimo utjecati na procese. Naši gosti su svjesni da je identificiranje glavnih, glavnog protagonista u Libiji jedan od velikih izazova. Ako pogledate tko ima moć u Libiji i vidimo vrlo složenu situaciju. Oni koji su 2011. pobjedili Gaddafija, zatim postoje rivalstva među plemenima, e, sve je to proizašle iz e, tenzija koje su kulminirale 2014. godine. Islamska revolucionarna oružana snaga u Tripoliju, Mizurat sa, visok, sa velikim udjelom Berbera. Dakle, ta složena situacija je razlog zašto predstavnici Ujedinjenih naroda nisu mogli ništa postići. Što može učiniti Europski parlament? Mislim da je ovo euroafričko pitanje i moramo toga biti svjesni jer je Libija na raskrsnici i kad je riječ o geopolitičkoj stabilnosti na sjeveru Afrike i kad je riječ o migracijskim tijekovima a libijsko pitanje ima veliki utjecaj na europski kontinent. Stoga je to sve potrebno sagledati u širem kontekstu, što znači da bi se naš pristup morao temeljiti s jedne strane na novoj strategiji, e, strategiji Europska unija Afrika, e, koju bi se moglo pratiti iz Abidžana, na primjer kad je riječ o migracijskoj politici i resursima koji se u to ulažu, a s druge strane trebamo i proces stabilizacije kojim će se stabilizirati politička situacija. Pitanje izbora po planu Salame je nešto što moramo razmotriti ako ne dođe do izbora, no to bi bilo vrlo opasno obzirom na trenutnu situaciju u Libiji. Moramo pažljivo razmisliti o tome trebali dopustiti da do toga dođe. Danas mislim da trebamo uložiti maksimalne napore da osiguramo da se sporazumski rad proširi imamo širu viziju za libijski narod. 17. prosinca je simboličan datum, ali to nije jedini važan datum. Dakle, e, jako me brine odgovor generala Haftada, a isto tako i e, druge pojave koje bi mogle utjecati na cijeli proces. I konačno zadnja dva aspekta, a želim to jasno reći, migracijsko pitanje je jako važno pitanje i mislim da trebamo ispraviti naš sadašnji pristup zabrinutost nekih država poput moje Italije e, znači da je potrebno smanjiti migracijske tijekove koje opterećuju Italiju, ali s druge strane ne možemo se pretvarati da ne vidimo da je vraćanje ljudi, obzirom da nema vlade u Libiji, nešto što izaziva niz problema. Isto tako moramo biti svjesno da ono što se trenutno događa je da nakon e, što smo e, suzbili aktivnosti krijumčara, eh, da je navelo krijumčare da se počnu baviti drugim aktivnostima, na primjer crnim tržištem nafte. Mi ne govorimo o malim čamcima, mi sad govorimo o velikim eh, naftnim tankerima. Dakle, E, bilateralni sporazumi o vraćanju ljudi mogu dovesti do dvojakih negativnih učinaka. E, s jedne strane migranti su podložni užasnim uvjetima, a s druge strane krijumčari prelaze na druge e, lukrativne aktivnosti koje bi još više pogoršale situaciju u Libiji. Zato Evropska unija mora ispraviti svoju politiku e, vizavi Libije. I ne možemo gurati glavu u pijesak, već moramo reći da postoje regionalni interesi oko Libije, a i interesi koji nadilaze regiju neke europske zemlje rade na svoju ruku jer ne postoji snažan jedinstveni pristup Europske unije. Moramo po tom pitanju delegirati vanjsku politiku u Evropskoj uniji da bismo to ispravno riješili. Dakle, s jedne strane treba izraditi izvješće o Lidbi i paziti da demokratska stabilizacija može ići naprijed. Treba uključiti i druge odbore kako bismo svi mogli biti jedinstveni i govoriti isto. A sada mislim da možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala. Bene, possiamo... Poštovane kolege, nastavit ćemo. Druga točka na dnevnom redu danas odnosi se na makrofinancijsku pomoć Gruziji. To je važna tema zato što se o tome odvija e, važna rasprava i e, to je pitanje koje smo već potaknuli i kod Europske komisije. A osobito e, uvjete i sredstva koji će biti namijenjeni Gruziji i naš izvjestitelj je gospodin Andrejs Mamikins, te će nam on reći više. Hvala lijepa predsjedatelju, kao što ste rekli, 45 milijuna e, kredita namijenjeno je e, Gruzije, 35 milijuna e, bespovratnih sredstava. 46 milijuna išlo je u svibnju 2017 drugi e, su e, korisnici Kirgizija, Libanon, Jordan, Tunis i neki drugi i uključio sam samo jedan amandman u obliku zajedničke izjave koje bi trebalo unijeti u ovu odluku. Prvo, cilj mu je osnažiti te preduvjete koji su povezani s demokracijom, vladavinom prava i iznimno su važni odboru za vanjske poslove. Osim toga treba osigurati i da e, odbor za vanjsko djelovanje prati e, namjensko trošenje sredstava, e, odnosno dodate makrofinancijske pomoći i što se tiče uvjeta koji su pridruženi toj pomoći, trebali bi stimulirati reforme e, i pogotovo u smislu demokracije i vladavine prava, a gruzijska vlada pokušava e, e, uvesti i ustavne reforme uz određene preporuke i praćenje od strane komisije e, i e, odbora za vanjsko djelovanje. Zajednička izjava je već e, objavljena za Moldovu u srpnju 2017. godine, a mislim da možemo biti još pozitivniji u ovom slučaju, a komisiji zahvaljujem na brzom i vrlo detaljnom odgovoru na pitanje koje sam postavio i veselim se radu s kolegama u narednom razdoblju koji će biti su izvjestitelji i gospodinu Takuli zahvaljujem na dobroj suradnji do sad na ovom dosjeu i AFET i INTE zajedno E, surađuju vrlo blisko na ovim pitanjima. Toliko od mene za... Grazie. <clears throat> Passiamo immediatamente la parola al... Hvala vam lijepa. Odmah ćemo dati riječ gospodinu Takuli, koji je suizvjestitelj. Hvala lijepa. Poštovane kolege i predsjedatelju, hvala što ste me pozvali. Iznimno cijenim e, suradnju s ova dva odbora i doista mi je e, bilo zadovoljstvo e, surađivati sa gospodinom Mamikinsom e, i Prvi put je ovo da komisija predlaže makrofinancijsku pomoć Gruziji nakon sukoba, vojnog sukoba s Rusijom 2008. Ovaj puta predlaže se pomoć od 45 milijuna eura, 10 milijuna ide u nepovratno, a 35 su krediti. I ova je pozicija Gruzije je geopolitički vrlo e, izazovna i prošle godine njihova valuta je devalvirala što je povećalo javni dug, a rast BDP-a uglavnom se ostvaruje kroz investicije. Bez obzira na probleme Gruzija je e, ima financijski sustav koji e, je čvrst i e, Gruzija je nedavno zaključila da je SFDA i to je važan alat za stabilizaciju e, gruzijske ekonomije. I komisija je izdala svoje preporuke za Gruziju o tome na koji način krenuti prema demokratskoj stabilizaciji i e, ovi postupci naravno zahtijevaju vremena a da bi se pronašla e, dugotrajnija e, e, rješenja. Ja vjerujem da je Gruzija dokazala svoju želju da i dalje radi na stabilizaciji i da će novčana pomoć od strane Europske unije biti svakako dobrodošla za ove procese koji se odvijaju. Hvala lijepa. Sad ćemo čuti izvjestitelje u sjeni. Gospodin Preda. Prvo želim zahvaliti izvjestitelju i drugim kolegama e, i gospodin Štetina se, kojeg predstavljam se slaže s onim što gospodin Mamikins predlaže i e, svakako je e, Gruzija država na prvoj crti i ima e, mogućnosti za poboljšanje situacije osobito u smislu nedavne presude Europskog suda za ljudska prava u pogledu slučaja odnosno predmeta bivšeg premijera. Osim toga, nepristrano pravosuđe pravosuđe mora se definirati u zajedničkoj izjavi koju ćemo objaviti, ali i provesti u praksi. Prema članku dva prijedloga komisije, e, služba za vanjsko djelovanje će pratiti namjensko trošenje ovih e, sredstava i isti e, članak definira, kaže gospodin Štetina, definira i preduvjete koji se odnose na učinkovite demokratske mehanizme, vladavinu prava i poštivanje ljudskih prava. Ja sam, kaže gospodin Štetina, postavio pitanje onim e, predstavnicima e, institucija e, koji će pratiti proces i prvo pitanje koje bi gospodin štetina želi uputiti komisiji i službi za vanjsko djelovanje je sljedeće. Možete li detaljno opisati kako u praksi funkcionira članak 2 i kako će biti proveden i drugo pitanje, naša zajednička izjava treba potaknuti reforme i demokratske procese, ali meni doista nije važno na koji, nije jasno na koji će način to biti e, provedeno u praksi. Gospodin Štetina također je naveo da se veseli suradnji s izvjestiteljem i e, izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepa na pozornosti. Hvala vam. Gospodin Oštrovićius. Hvala vam lijepa, poštovani kolege što ste mi pružili priliku da se obradim ovom pitanju u ime Javijera Narda koji je e, za Alde grupu izvjestitelju Sjeni. Moram u njegovo ime primiti k znanju važnost e, ovog trenutka, odnosno mi e, poklanjamo važnost i pridajemo važnost i drugim instrumentima poput sporazuma o slobodnoj trgovini e, s istočnoevropskim državama. Mislim da je to dobra e, politika i e, želio bih od Afeta čuti i izvješća o napretku sa onim državama gdje je to najdalje napredovalo i gdje je postignuto najviše u smislu razvoja odnosa sa Europskom unijom i e, opće europeizacije. Zahvaljujem jednom i drugom izvjestitelju i odborima i vjerujem da je doista u redu na neki način političke kriterije e, utvrditi za makrofinancijsku pomoć e, i došlo je vrijeme da se prizna važnost e, te korelacije, ne zato što bismo željeli bilo koga kažnjavati, već, za, već zato da uspostavimo važan instrument koji nam treba pomoći u praćenju i određenoj nam utjecaju e, na e, pojedine države. Mislim da postoji velika razlika između proračunske podrške i makrofinancijske podrške. Imali smo e, dobar sastanak prošli tjedan i vjerujem da dobro razumijemo o čemu se tu radi, pogotovo u smislu onoga što predstavlja raspravu ovim pitanjima. Pa prema tome e, imamo već zajedničku izjavu o Moldovi i smatram da bi bilo dobro e, učiniti isto i u slučaju Gruzije. Mislim da se dobro razumijemo da ove stvari o kojima govorimo trebaju djelovati na korist ovim državama i morali bismo ostvarivati e, neprekinut kontakt, morali bismo i s revizijskim e, sudom dogovoriti revizije ovih e, država da bi se moglo e, bolje govoriti o, odnosno točnije znati kako su namjenski korištena ova sredstva. I doista se veselim tome što će gospodin Hano Takula e, prijeći u e, revizijski sud i vjerujem da će on upravo ta pitanja posebno pozorno pratiti. Hvala. Gospodin Šolc, hvala lijepa. Ja se samo mogu pridružiti posljednoj želji e, kolege Ostrovićiusa i vjerujem da će gospodin Takula itekako primijeniti ono što čuo i naučio u parlamentu i ja želim reći da smo imali doista e, opsežne rasprave o pozitivnim učincima makrofinancijske pomoći, odnosno onoga kako bi to moglo biti, međutim i problema e, i o problemima koji su uz to povezani. Osim toga, što se uvjetovanosti tiče, to je jedan od glavnih instrumenata koje AFET ima na raspolaganju e, govorimo li o partnerstvu, a to znači isto tako da nam je potreban stalni proces e, praćenja, ne samo e, izvješćivanje jednom godišnje, da ti izvještaji nisu dostatni, već trebamo i kontinuirano praćenje budući da je novac koji e, mi namjenjujemo u ove svrhe, novac poreznih obveznika, te moramo i poreznim obveznicima objasniti zašto i kako se on namjenjuje i koristi. Pa bi trebalo reći više o tome kako se novac namjenjuje u ovom slučaju istočnom susjedstvu, odnosno Gruziji. Što se tiče pravnih pitanja i e, preporuka Venecijanske komisije, to treba uzeti u obzir, ali AFET-u želim reći još nešto, a to je e, da vidimo e, što je sa zajmovima, a što je s bespovratnim sredstvima. E, jer mi zapravo s ovim kreditima za cijelo vrijeme ponavljamo istu stvar, a makroekonomska pomoć trebala bi restrukturirati gospodarstvo i izgraditi ga u onoj formi koju oni doista žele, ali e, u demokratskom e, sustavu, te da bi e, se ostvarila samodostatnost i održiv rast. Dakle, mi se više zalažemo za bespovratna sredstva nego za kredite, jer je to onda prava financijska podrška kakva im treba i koju oni žele. Hvala lijepa. Gospođa Harms. Mislim da se ne treba nikoga podsjećati da smo govorili o samitu za istočno partnerstvo, a na kojem se raspravljalo puno o tome što dalje i kako dalje. E, I Europski parlament je mjesto na kojem su se manje više svi suglasili da e, je sljedeći korak provedba sporazuma o pridruživanju. No, mislim da u smislu makrofinancijske pomoći treba poticati e, reforme i za to su nam važni sporazumi odnosno sporazum o e, pridruživanju partneri iz pridruženih država E, smatraju da je ovo dobar način i ono što bih e, željela dodati i to kolegama koji će to na e, intel razgovarati jest da trebamo odrediti fiksne uvjete uvjete koji su doduše ostvarili i od kojih mi nećemo odustajati Dakle, proces definiranja uvjeta još uvijek stoji pred nama i ja bih e, željela da kolege koje rade u Euronestu e, tome daju svoj doprinos. Što se Gruzije tiče, svi se slažu da se ta zemlja razvija bolje nego li druge. E, međutim, oni su također pod e, velikim e, pritiskom, tu je Azerbejdžan i Turska, kao vrlo zahtjevne i teške susjedne zemlje s kojima održavaju odnose i Dakle, tu je prisutna politička napetost koju ne možemo zanemariti kod procjene ove zemlje. E, onome što ste vi rekli, ja ću pridodati i razvoj medija, transparentnost medijskog sektora i pitanje vlasništva medija te pluralizam u medijima što znači da bih sve to željela vidjeti uvršteno u uvjete e, budući da smo razgovarali i s ljudima iz Venecijanske komisije e, neovisno dakle i e, pitanje neovisnosti pravosuđa Dakle, i to je jedna stvar o kojoj ne smijemo zanemariti i moralo bi ju se istaknuti u razgovorima s našim pridruženim partnerom Gruzijom. E, dodajem ovome i e, rečenicu zahvalnosti. Gruzija je među državama koje su e, važne i za odnos s Turskom i to treba naglasiti, čak i znajući da nisu uvijek e, pitanja ljudskih prava rješavana na e, idealan način, nekad su čak i loše riješena, ali to je e, pozitivni element, posebno u smislu geografskog položaja Gruzije. Zastupnik Jurek. Hvala vam lijepa. Nama je važno podržati Gruziju i to trajno iz različitih razloga. Prvo objektivno radi geopolitičkog položaja e, te države te njene bliskosti sa zapadom, ali iz e, sasvim objektivnih razloga. Gruzijsko društvo želi se približiti zapadnim zemljama. Ali ja sam mišljenja da tu treba biti racionalan. Za nas je važno i pitanje političkih zatvorenika, jer koji put su to prozapadni političari s kojima bismo se trebali solidarizirati i Prema tome, pravosuđe, selektivna uporaba snaga reda, otvorena su pitanja i tu treba e, primijeniti određen pritisak. Vidimo da je politički pravosudni progon i dalje prisutan i to se treba zaustaviti i to e, vrlo odlučno i e, nedvojbeno. Što se drugih pitanja tiče, e, u velikoj se mjeri slažem s navodima gospođe Harms i mislim da općenito gledajući imamo različita stajališta država članica, ali da ne bismo smjeli nametati rodnu politiku e, istočnim državama jer e, one podržavaju Putinove politike Rusija koristi našu ideološku podršku odnosno angažman da bi obeshrabrila te države u približavanju, procesu približavanja zapadnoj Europi. Pa bi u tom smislu trebalo biti umjeren. Ono što je najvažnije pitanje je političkih eh, zatvorenika i njihovo oslobađanje. Očekujemo. Uh, thank you, Mr. President. Gospođa Kanjete, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, potpuno se slažem s onim što je rekao gospodin e, Preda u ime gospodine e, Štetine, ali isto tako bih e, govorila znači i o presudi u Strasburu. Ovdje se govori o instrumentalizaciji sustava pravosuđa u Gruziji, to se mora zaustaviti. Ta presuda je govorila da smo imali isto tako i političke motivacije e, zatvaranja prije e, e, samog suđenja ministra znači predsjednika vlade i želim e, reći da prošle godine je sud za ljudska prava e, također e, dao jednu presudu vezano uz bivšeg predsjednika vlade. Tu se govorilo o e, kršenju ljudskih prava, a znači odluka suda za ljudska prava treba biti znači obveza za vlade. Demokracija nije samo verbalni angažman, nego isto tako i svakodnevno djelovanje. Oba obje ove presude govore i e, govore o tome da e, znači ovaj slučaj Oberava Višilija je nešto što je izuzetno važno, a teško je prihvatiti izjavu ministra pravosuđa da ono što je važno da se plati samo nekoliko tisuća eura Merabišviliju, e, to je cinično. Država koja želi imati europsku e, prošlost onda e, ne može imati takve izjave od vlade ono što je važno da se Merabišvili e, odmah i bez uvjeta oslobodi iz zatvora. Hvala. A sada ćemo dati riječ komisiji. Gospodin Jan Griz, koji radi znači na području politike susjedstva i makrofinancijske pomoći. Izvolite. Hvala. Ja sam Jan Gris iz jedinice koja se bavi znači susjetnim zemljama u okviru e, uprave za financijska pitanja Zahvaljujemo znači na podršci ovom prijedlogu makrofinancijske pomoći Gruzi. Možemo reći da oni imaju e, potrebe e, za sljedeće razdoblje do 2020. godine. Ta, te financijske potrebe su povezane prije svega sa tri faktora. Prije svega imamo znači e, e, vanjski, veliki vanjski deficit, e, deficit znači tekućeg računa i isto tako veliko povećanje znači amortizacije što se tiče duga u sljedećem razdoblju. To su sve povezani čimbenici i to je razlog našem prijedlogu za e, sljedeći makrofinancijski program e, Gruzije. Imamo znači ovaj prijedlog e, za 45 milijuna eura, tu imamo otprilike 40% potreba sve što nije e, pokriveno u, okviru pomoći e, Svjetske banke i MMF-a. To je dodana vrijednost. S jedne strane imamo znači, tu podjelu tereta sa drugim donatorima. Isto tako želim skrenuti pažnju odbora na potrebu da se ova odluka brzo usvoji. Možemo reći da imamo ovdje e, instrument financijske hitnosti a jedna od e, prethodnih preporuka audita revizije revizorskog suda je e, također e, da komisija sa su treba usvojiti prijedloge vezano usvajanje takvih odluka. Pjer Moskovic je također govorio o hitnom sporazumu kad je govorio ispred INTA odbora prije nekoliko tjedana. Vrlo kratko, želio bih e, se referirati na ono što sam čuo. Govori, čuli smo prijedlog vezano za zajedničku izjavu u okviru mišljenja, naceta mišljenja AFETA. Mi sa strane komisije ne znamo točno što bi se postiglo tom zajedničkom izjavom. Naravno, demokracija, vladavina prava, poštivanje ljudskih prava je dio e, ovog prijedloga, prijedloga odluke. Imamo znači to u okviru članka 2. Izjava to na to poziva, ali ne i više od toga, puno više od toga. Želio bih isto tako dodati da čini mi se iz onoga što sam čuo da postoji cijeli niz zabrinutosti o njima ste govorili, no s druge strane nema ozbiljnih e, dvojbi što se tiče podrške e, Gruziji. Evo, ja sam to tako shvatio i čini mi se da u ovom trenutku bi bilo teško e, zamisliti da Gruziji se EU e, da EU ne da znači svoju pomoć Gruzi zato što ne ispunjava političke preduvjete. Nije sad praksa da se odlukama dodaje izjava Razumijemo da je, može to biti slučaj u nekim posebnim situacijama sa ovim odborom i sa odborom INTA. Smo dugo tome raspravljali kad smo govorili o Moldovi, tada je to bila zbilja specifična situacija. I u tom kontekstu nije na meni da kažem, no uzimam na vaše znanje. Kad bismo sada imali izjavu, zajedničku izjavu o Gruziji, onda... Eh, bi to na neki način možda dovelo i do e, dovođenja u pitanje tog specijalnog statusa koje ste dali Moldovi. Ne mislimo da je potrebna ova zajednička izjava onako kako je to tu predloženo, a što se tiče drugih e, točaka vezano uz političke preduvjete te nadzor u skladu sa člankom 2 imamo mandat da kad se odluka usvoji da u svakom slučaju nadziremo e, ove političke preduvjete kroz e, sam sustav. U trenutku vraćanja sredstava imamo procjenu i to bismo željeli podcrtati. Isto tako što se tiče uvjetovanosti uvjetovanosti u širem smislu. S jedne strane imamo političku pred uvjetovanosti, znači imamo te e, e, uobičajene uvjete, a s druge strane imamo posebne uvjete u okviru memoranduma o razumijevanju E, možemo reći da je makrofinancijska pomoć u svakom slučaju makroekonomski e, instrument i to mora položiti temelj za e, smanjivanje e, ranjivosti i ekonomije i gospodarstva. Imamo zajedničku izjavu Europskog parlamenta i vijeća o e, znači uvjetima pred političkim uvjetima 1a da moramo imati provedbu političkog programa koji usvajaju također i e, snažne mjere e, uravnotežavanja platne bilance Imamo isto tako i 16.22. te također u članku 3 vezano znači uz uvjete što se tiče gospodarskih politika. Ono što je važno, znači je da ovaj instrument MFA je povezan sa ciljem i mi smo skeptični e, da dodajemo sad neke uvjete i uvjetovanosti iz različitih područja. Istovremeno vas moram uvjeriti da su sporazum, sporazumi o pridrživanju dobre reverentne točke za komisiju kad definiramo određene specifične uvjete za politike. E, imamo u tim e, sporazumama i direktne poveznice sa gospodarskim razvojem i to u svakom slučaju se uzima u obzir. Ono što je važno je da sporazum o pridruživanju ima e, gledanje na dugi rok, a makrofinancijska pomoć na krački rok i to moramo e, uravnotežiti što se tiče i ambicija i uvjeta i to sve mora biti ostvarivo. Zahvaljujem vam još jednom što se tiče ove podjele između bezpovratnih sredstava i zajmova, to smo mi napravili na osnovu e, napretka što se tiče gospodarskog razvoja, isto tako na osnovu BDP-a i podataka te također održivosti duga. Gruzija je napredovala što se tiče znači e, ovog aspekta e, prihoda po glavi i zbog toga ovaj element bezpovratnih sredstava se koristi manje u odnosu na ove prethodne dvije operacije. Evo, ja bih ovim e, okončao. Hvala vam. Sada dajem riječ gospodinu Dijeku Šubelu. Hvala vam. E, hvala. Zbilja ću biti pokušati biti vrlo kratak. Gruzija je zemlja istočnog partnerstva koja se najbliže, najviše približila onome što smo si zamislili 2008. i 2009. godine. Naravno nije sve savršeno, imamo cijeli niz pitanja koje smo čuli i danas. Što se tiče E, situacije u e, Gruziji, imamo 10.11. izvješće vezano uz napredak što se tiče sporazuma o pridrživanju. Imamo također i e, izvješće o Gruziji, znači o, samog vijeća o pridruživanju početkom 2018. godine. Ono što je važno je da smo imali ocjenu da se temeljne slobode e, poštuju. E, isto tako imamo napredak što se tiče bezpovratnih sredstava. Imamo također i primjenu ovog e, bezviznog režima. A kad govorimo o provedbu ustavnog reformi, onda pozdravljamo amandmane u, u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, također želimo razviti i e, u većoj mjeri ljudska prava i vladavinu prava. Isto tako javni e, pravobnaditelj, e, imali smo znači taj zakon, a vođen u konzultaciji sa svim čimbenicima u društvu i to je napredak. Kad govorimo o održivosti reforma, ono što je važno da se zadrži makroekonomska e, stabilnost i zbog toga podržavamo ovu operaciju. Ono, mi kao EAS želimo e, da e, budu znači politički e, preduvjeti da se smatraju ispunjenim. Ono što je važno, mi u svakom slučaju možemo dati i detaljniju promjenu cinoracije što se tiče demokracije, vladavine prava i e, temeljnih ljudskih prava i e, znači reformi koje se provode u Gruziji. Imamo e, isto tako e, sumnji vezano uz, uz potrebu ove zajedničke izjave. Možemo reći da situacija u Moldovi je puno dramatičnija, a e, preporuke Venecijske komisije u tom smislu tamo nisu bile poštivane i vjerojatno neće biti poštivane u budućnosti. Zbog toga vam to podastrem kako biste razmislili o potrebi zajedničke izjave. Oprostite. E, možete, molim vas, staviti slušalice, jer me inače nećete čuti. Gospodin je rekao da nije shvatio ono što u ovom trenutku objašća kao posao. Možeš li mu to možda objasniti? Hvala. Kao što sam rekao, Imam puno pitanja koje sam poslao, dobio sam odgovore, ja sam zadovoljan s odgovorima i poslom koji su obavili izvjestitelji u sjeni vezano uz ta pitanja i odgovore. Ja sam uložio samo jedan amandman i zbog toga ne razumijem o čemu sada uopće raspravljamo. Čini mi se da je odgovor u potpunosti jasan. Uzimajući ovo na znanje, završavamo raspravu. Što se tiče amandmana, rok je do 7. prosinca i nakon toga 23.1. o tome ćemo raspravljati u odboru. Znači sada okončavamo ovaj, e, ovu točku dnevnog reda.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 sad tu burno reagiraju. Paolo. Hvala gospodine predsjedniče. Imamo još 13 e, minuta za tri e, teme. Onda ću ove dvije teme što se tiče različnice okupiti u jedno i počet ću sa razrešnicom za komisiju za 2016. godinu što se tiče znači ovog dijela proračuna e, Europske unije i ovu glavu četiri. Znači, mi pozdravljamo smanjenje materijalnih pogrešaka u odnosu na 2016. godinu. E, 2,8 na 2,1 posto. Radi se o e, dobrom napretku i nadamo se da ćemo imati isto tako smanjenje ispod 2 posto. Ono što je važno da e, se provedu sve preporuke revizorskog, Europskog revizorskog suda. Govori se o tome da smo mogli imati E, postotak od 0,7% pogrešaka da, e, da se koristila komisija svim raspoloživim informacijama na vrijeme. Isto tako e, kad govorimo o civilnim misijama u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike pozdravljamo napredak, no trebamo e, isto tako ubrzati taj posao i na kraju što se tiče razrešniče komisije, a radi se o e, manjkavostima e, što se tiče revizorskog procesa u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama. Znači imamo preporuke revizorskog suda i važno je u tom smislu da komisija e, pomaže e, u poboljšanju ove e, procedure revizije. Zbog toga imamo amandman članka četiri kako bismo jasniju formulaciju što se tiče izvora problema. Radi se o sustavu revizije nekih naših partnera. A što se tiče E, točke 5 i razrežnice za EAS, Europske službe za vanjsko djelovanje. Možemo reći da smo isto tako imali smanjenje e, razine pogrešaka. To je pozitivno. No, oprostite, vidim da su sve kolege napustile dvoranu kad govorimo o proračunu, onda e, sa tugom konstatiram da sam sam, naravno s vama, gospodine predsjedniče. Želim također i reći da je dobro e, potrebno udvostručiti napore kako bismo smanjili neravnoteže, posebno što se tiče e, znači rukovodećih položaja i to što, e, na području roda te također raspodjela po državama članicama. To je sve sadržano u nacrtu mišljenja, onako kako sam to predložio. Isto tako skrećem pažnju da je Europski sud otkrio nedostatke u postupcima nabave koje su organizirala izaslanstva EU-a što se tiče ugovora e, e, od vrijednosti za vrijednost manje od 60 tisuća eura. I to je nešto što moramo u svakom slučaju promijeniti promijeniti u e, sljedećoj godini. Kad e, definiramo nove prioritete u budućnosti, te kad definiramo e, sadržaje nove politike, moramo uzeti u obzir da se to mora biti popraćeno i procjenom proračunskih sredstava. To je pitanje kojima se treba baviti u okviru e, proračunskog postupka i to e, također vfo No kad govorimo o tim izvorima moramo to spomenuti i u ovom okviru što se tiče Damanmana. Rok je 7.12. a u svakom slučaju sam otvoren za usku suradnju sa e, izvjestiteljima u Sjeni. Grazie non come in questo caso il termine shadow è appropriato, sono proprio ombra. Hvala, mislim eh, da je u ovom slučaju izraz izvjestitelju u vrlo prikladan jer su doista svi u sjeni. Evo dajem riječ eh, gospodinu Šmitu, odnosno gospođi Smith. Hvala. Ja sam zadužena u komisiji za odnose sa revizorskom sudom i sa e, revizorima. Vrlo mi je drago čuti što mijenjate amandman. Želim e, govoriti o revizorskom sudu. Dakle, njihove preporuke se temelje na radu moje radne jedinice koja ih je obavijestila o nekim manjkavostima. Mi još nismo došli do faze provjere rashoda Riječ je više o strukturi e, samih, e, same službe za revizije, kvalifikacije, revizija, nadzoru, e, obuci osoblja. Ja sam se posljednjih nekoliko mjeseci sastala sa svim ravnateljima i, i voditeljima službi, ali u nekim državama smo naišli na značajne probleme probleme. Mi radimo na obuci, dajemo smjernice o nadzoru i planiranju Detaljno smo revidirali rad svih revizorskih e, tijela u državama članicama i radimo s njima kako bismo izradili plan akcije u svakoj pojedinoj državi e, koji će e, riješiti dakle probleme identificirane u toj državi Također organiziramo preko TAEX-a radionice. Imali smo jednu takvu prošli mjesec u bivšoj e, Jugoslavenskoj republici Makedoniji. A Isto tako angažiramo vanjske revizore kako bi izračunali e, stupanj pogrešaka jer smo e, zaključili da ne pronalaze dovoljno pogrešaka. Nadam se da će te preporuke u potpunosti e, odgovoriti na kritike revizorskog suda i nadam se da će se to učiniti što je prije moguće. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Emanuelu Jorgosu Papanojau iz glavne uprave DEFKO. Uprava je zadovoljna smanjenjem pogrešaka e, i kada je na primjer riječ o Europskom fondu za razvoj. Isto tako se e, e, postotak materijalnih pogrešaka smanjio, nastojimo poboljšati situaciju, provodimo preporuke revizorskog suda a isto tako se bavimo i pitanjem bespovratnih sredstava nakon analize rizika. E, sada imamo akcijski plan koji se odnosi na ta bespovratna sredstva, na primjer revizije e, referentnog okvira, pojednostavljenje uvjeta, e, različite smjernice i instrukcije našem osoblju, eh, edukacije, smjernice da bi se detektirale najčešće pogreške. Dakle, to su sve akcije koje su upravo u tijeku i nadam se da ćemo njima riješiti one slabosti koje je identificirao revizorski sud. Isto tako, tražimo naplatu sredstava, odnosno povrat sredstava tamo gdje je to opravdano, tako da mislim da tu dobro napredujemo. Hvala. A sada Helen Campbell koja je na čelu jedinice odnosno horizontalne e, koordinacije u e, općoj upravi za proračun. Zahvaljujem na ovim komentarima, osobito kad je riječ o smanjenju stope materijalnih pogrešaka. Naravno, kada je riječ o e, službi za vanjsko djelovanje, e, mi pazimo na ravnotežu podrijetla, e, spola, roda, osoblja, tako i jednakih mogućnosti. Tu imamo radnu skupinu koja se time bavi imamo po prvi puta i strategiju o e, rodu i jednakim mogućnostima. Kada je riječ o postupcima javne nabave, mi ćemo provesti e, predložene promjene, uključujući i dodatne edukacije i obuke. Hvala. Hvala. Želite li odgovoriti? Gospodine Preda, posjećam sve da je rok za podnošenje amandmana 7. prosinca. Sada zatvaramo ovu točku dnevnog reda i čekamo raspravu o Albaniji. Hvala. Dame i gospodo, drage kolege, sada smo došli do sedme točke današnjeg dnevnog reda. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti e, Ditvira Bušatija, ministra vanjskih poslova Republike Albanije. Svi u ovom odboru ga poznajemo, Prvo vam čestitam na 150. obljetnici Albanske deklaracije o neovisnosti. E, gospodine Bušati, hvala vam što ste nam se danas pridružili, a nakon vašeg uvoda e, daću riječ zastupnicima da vam postavljaju pitanja sve nas zanima što ćete nam reći o političkoj situaciji u Albaniji, o reformama pravosuđa i o regionalnoj suradnji sa susjednim zemljama. Vaša vlada ima e, većinu, ali je treba stalno provjeravati od strane oporbe, medija, e, pravosudnih organa i civilnog društva kako bi se osigurala demokracija. U lipnju očekujemo odluku vijeća o otvaranju pregovora o pristupanju, no bez obzira na to kakva će biti E, odluka očekujemo od vaše vlade stvarne reforme, dekriminalizaciju javnih institucija, rješavanje problema droge e, i e, drugih problema i konačno i dobro susjedske odnose. Dakle, bit će mi drago čuti što imate za reći. Gospodine Bušati, imate riječ. Puno hvala gospodine predsjedatelju, zahvalan sam na ovoj prilici da danas ovdje s vama razmijenim mišljenja. Znam da sam došao na pravo mjesto da bih govorio o proširenju Europske unije na Zapadnom Balkanu. Uloga zastupnika u Europskom parlamentu, a osobito ovog odbora je e, neophodna da bi se postigla javna podrška pristupanju e, Albanije Evropskoj uniji, a rasprava među nama je sve važnija, osobito e, u atmosferi e, skepse o daljem proširenju Evropske unije ono što utječe na Europsku uniju će na ovaj ili onaj način utjecati na nas i obrnuto. Naša sudbina je vezana uz sudbinu Europske unije. Vjerujem da svi na različite načine radimo da bismo postigli objedinjenu Europu. Ovo tijelo dobro zna da narodi Zapadnog Balkana su već dugo sve uložili u e, svoj san da bi se ponovo ujedinili sa zapadnom Europom. Oni ne žele novu podjelu na kontinentu. Gdje god živjeli u Albaniji, kakvi god bili njihovi prihodi, njihov status, građani Albanije povezuju Europsku uniju sa slobodom, sigurnošću, mirom, daljim razvojem i prosperitetom. Regija Zapadnog Balkana E, već 50 godina nije imala nasilnih sukoba. Politička zrelost i lekcije naučene od novih europskih država članica te dinamika europskih integracija je pomogla regiji da postupno izgradi novu perspektivu odnosa unutar regije. Tijekom posljednje četiri godine još više e, e, vidimo lokalnu, lokalno vlasništvo nad mehanizmima suradnje mi se okupljamo oko zajedničkih projekata i budućnost ne vidimo u međusobnom nadmetanju već u suradnji i zajedničkoj koristi. Nema sumnje da je perspektiva proširenja Europske unije najveća meka moć Europe. To je pridonjelo tome da naša regija ostane na putu mira i suradnje. Europske institucije, uključujući i ovaj odbor, sudjeluju u toj preobrazbi put e, ka pristupanju Europskoj uniji Zapadnog Balkana, uključujući Albanije, je e, ne samo politički cilj, već i pokretački motor za te države. Svi su uvjereni da je to ispravni odabir koji nema alternative. No što se više produljuje, e, to postaje sve više nepredvidivo. E, ulazimo, čini se, u jedan beskrajan tehnički proces bez izgleda da će se završiti, a time e, Europa postaje manje atraktivna našim građanima, uključujući mlade. Još postoji nekoliko regionalnih problema koji e, imaju destabilizirajući potencijali koji bi mogli ugroziti postignuća. Stoga je neophodan e, put e, ka pristupanju. Strateški to znači da se e, vrlo skroman trošak pristupanja ove regije koja je mala usporedi sa velikim gubicima ako do toga ne dođe osobito eh, zbog prisutnosti trećih aktera na Zapadnom Balkanu i eh, prešutnih unutarnjih prijetnji. Stoga Zapadni Balkan treba vidjeti ne samo kao produljenje europske sigurnosti, već eh, kao sastavni dio europske sigurnosti. Ono što mi radimo kao članica NATO-a se uklapa u taj strateški način razmišljanja i naš doprinos će biti sve važniji u eh, novom sigurnosnom kontekstu u Europi. Eh, zadovoljni smo eh, što je proširenje ponovo na dnevnom redu čelnika Europske unije. Zadovoljni smo izjavom predsjednika Junkera u svom govoru o, o stanju Unije u veljači. Mi smo pozdravili i izjavu francuskog predsjednika Macrona koji koji je potvrdio da će Balkan biti dio Europske unije. Mi cijenimo angažman e, visoke predstavnice Mogherini u tom smislu i na posljedku mi cijenimo i stajalište Europskog parlamenta i AFETA koji pruža podršku u tom procesu. Međutim, to nije dovoljno. Vizija pristupanja Europskoj uniji i e, strateška važnost tog procesa treba po postati stvarnost. Stoga e, proširenje mora e, doći na dnevni red europskih institucija. Očekujemo jasan plan kako ćemo doći do odluke da otvorimo pregovore o pristupanju. To će proces učiniti vjerodostojnim i e, od 2014. godine je Albanija država kandidat. Ta odluka će biti povijesni trenutak koji će mobilizirati sve na modernizaciju, zatim utjecat će, e, povećat će utjecaj Europske unije u tom procesu i e, potaknut će e, reforme, osobito one u pravosuđu. Vlada Albanije je stoga odlučna zadržati zamah reformi, i e, postići ono što je temeljno, a to je vladavina prava. Želimo izgraditi stupove e, vlade koja radi za građane, e, pravosuđa, građanskih prava i gospodarstva. Naše reforme su vrlo duboke i opsužne rezultati koje smo postigli u borbi protiv organiziranog kriminaliteta, osobito e, uzgoja i e, trgovine kanabisom, pokazuju koliko smo odlučni. Mi usko surađujemo e, sa agencijama za provedbu zakona u zemljama Europske unije. To je sve čvrsta osnova za dalji napredak u europskoj integraciji i to će biti temelj e, za daljnji rad u poglavljima 23 i 24. Poboljšani politički dijalog nam je također omogućio e, da radimo dalje. Izmijenili smo nekoliko e, odredbi u Ustavu, u lipnju 2017. su održani parlamentarni izbori koji su prošli e, bez problema. E, isto tako e, imamo e, nov način e, imenovanja sudaca i tužitelja, a sve to ne bi bilo moguće bez konstruktivnog političkog dijaloga. Spomenuo bih i e, još neke aspekte, dakle Albanija usklađuje svoje stajališta s onima Evropske unije. Cijenimo vrijednosti na kojima se temelji Evropska unija. Kao saveznik u NATO-u Albanija ne vidi alternativu integraciji u regiji. Albanija je ponosna što je bila među prvim državama koje su reagirale na međunarodnu prijetnju koju predstavlja ISIS i e, zapadni e, Balkan surađuje s Europskom unijom e, u nošenju sa prijetnjom nasilnog ekstremizma. mi ćemo pomoći preobraziti regiju u e, prosperitetan demokratski prostor. Postoji plan za regionalno gospodarsko područje i o tome se govorilo na zadnjem e, e, sastanku na vrhu u Durusu ova regija je okružena Europskom unijom i NATO paktom, ali nije u potpunosti integrirana u njih čime postaje privlačna konkurentnim e, silama. Rusija je intenzivirala svoju propagandu, ona ne pozdravlja euroatlantske integracije Zapadnog Balkana. E, e, Rusija ima slabu privlačnu moć, ali ima veliku mm, destruktivnu moć. Naša regija eh, je vrlo složena, eh, vrlo raznolika. Neki su eh, članice NATO, neki drže distancu od NATO, neki su ušli u Europsku uniju, neki su kandidati, neki žele biti kandidate. Dakle, E, te prijetnje s onima koje su e, interne prijetnje u balkanskim zemljama e, su vrlo bitne za politiku te regije. Stoga ubrzanje procesa proširenja bi pokazala djelovanje europske snage i strateške vizije. Europa zaslužuje popeti se na, sljedeći, e, na sljedeću stepenicu u svom odnosu s Europskom unijom. Očekujemo da će godina 2018. biti odlučna za Albaniju, da ćemo otvoriti pregovore o pristupanju što će e, potvrditi naš smjer Albanija je potpuno predana tom cilju koji smatra nužnim i smatramo da ćemo uz vašu pomoć i podršku 2018. E, godine e, doživjeti odlučnu godinu za europski put Albanije, za reforme i za bolju budućnost. Hvala vam. Hvala lijepa ministre Bušati na ovom pregledu situacije u vašoj zemlji, pogotovo u smislu procesa proširenja, a dajem riječ kolegama, stalni izvjestitelje, za vašu sjajnu zemlju ide prvi gospodin Fleckenstein. Hvala lijepa. Predsjedatelju, hvala ministre na ovom izlaganju. Nastavit ću na njemačkom jeziku. da bi prevoditelji zaradili svoju plaću. Oprostite. Vjerujem da su mnogi već rekli, a i vi ste ministre govorili o viziji koju treba provesti. Dodao bih tome da je točno i obratno. Dakle, ne samo da vi odradite svoju domaći uredak, već i Evropska unija treba svoje učiniti u pogledu vas i vaših pet susjednih država. Evropska unija mora biti pouzdani partner i mora reći da nešto treba ispuniti, a ukoliko se to ne ispuni, e, treba Europska unija točno znati u kojoj ste fazi i upravo zato 2018 moraju otpočeti, moraju otpočeti pregovori s Albanijom. Ne samo zato što je tamo sve baš tako sjajno i želimo ih e, okončati, ne nego zato što želimo početak pregovora, a vlada i parlament, uključujući i oporbu, zaslužuju taj korak. To se osobito odnosi e, na reformu pravosuđa gdje je e, u čemu je Albanija napredovala znatno više nego neki drugi i u e, borbi protiv organiziranog kriminala, mita i korupcije također je Albanija napravila puno. Što se tiče organiziranog kriminala znamo da je put još dug, a pojedine države članice su e, potaknule ovo pitanje i sa svojim državama budući da, odnosno vladama budući da imamo u nekim od naših država e, kriminalne aktivnosti koje e, zapravo dolaze iz Albanije, odnosno izvorno su tamo i Vjerujem da ćemo u budućnosti moći postići dobre rezultate i na tom području. No, e, redovito dobivam pisma i poruke. A neki mi dakle u kojima mi kažu e, sve najgore o e, nekim političarima ali često se to odnosi i na bivšeg ministra unutarnjih poslova i parlamenta, državnog odvjetnika, koji recimo kaže da stotine tisuća eura e, iz offshore tvrtki je usmjereno u izborne kampanje ali ono što nas zanima je radili državni odvjetnik svoj posao kako treba, može li to raditi kako treba, pa prema tome čini mi se da tu ima još dosta posla. Ono što su vlada i parlament međutim e, odradili u protekli nekoliko godina mora se uvažiti i honorirati. pa vjerujem da se moraju započeti e, pregovori, sve drugo bilo bi jako začuđujuće. Hvala gospodinu Fleckensteinu, a sljedeći se javlja gospodin Preda za EPP. Hvala. Uistinu, gospodine predsjedniče, gospodine ministre, zahvaljujemo vam što ste danas večeras s nama kako bismo razgovarali o napretku Albanije prema svom putu ka Europskoj uniji. Ja sam e, siguran kao i druge zemlje zapadnog Balkana. Albanija bi trebala znači biti članica Europske unije u roku od nekoliko sljedećih godina. No i mi moramo isto tako znači promijeniti možda svoju filozofiju. Čini mi se da ovaj datum 2025. E, o kojoj je govorio Juncker je datum koji bi treba vrijediti se sve države Zapadnog Balkana. Ali u tom smislu i mi moramo promijeniti svoj pristup što se tiče same aktualnosti, želio bih vas pitati što je sa procesom e, provjere verifikacije sudaca. Prva faza je u tijeku. Da li znate kada bi se to moglo e, okončati? Znači, predmet pregovora je ta provjera sudaca. Što se tiče ove emisija e, provjere E, glasačkog postupka vezano uz zadnje izbore. Što je sa preporukom OSS-a? Imamo li možda nešto što će se u tom smislu promijenuti i pomaknuti, jer OSS je dao cijeli niz preporuka vezano uz to i sad na kraju vezano uz kanabis. U ovom periodu imamo raspravu te e, vezano uz te veze između Albanije i Italije što nas nam možete pozitivno reći vezano uz ovo vrlo osjetljivo pitanje u dobrom dijelu e, europskih zemalja hvala Hvala lijepa, Kristijana. Sad idemo po političkim skupinama za ECR. E Bastian Hvala vam lijepa predsjedatelju. Ministre, ja bih vas, vam postavio jedno pitanje. Smotrišta za koje sam izvjestitelj, a to su odnosi s Kinom. Imali smo sastanak u Budimpešti prošli tjedan, a Albanija je dio skupine za suradnju između Kine i europskih država. Koji su ciljevi Albanije, mene zanima, u pogledu odnosa s Narodnom republikom Kinom? Spomenuli ste da u Europi ne želite više nikakve podjele, ali prema izvješćima čini se da je predsjedatelj za međunarodnu trgovinu ovdje kod nas, e, pripadnik socijaldemokrata i e, predsjednik EPP-a imaju pitanja e, o mogućoj novoj podjeli. Zanima me koji je cilj Albanije u razvoju odnosa sa Narodnom republikom Kinom. Ako odete predaleko s Kinom, to može dovesti u pitanje e, vaše članstvo u Europskoj uniji, jer ljudi doista kao kopci ovdje u Briselu prate e, vašu vanjsku politiku. Očekujem konkretan odgovor. Nemam e, osjećaj da bi to trebalo predstavljati bilo što drugo osim europskih ciljeva. Hvala lijepa. Sad za zelene gospodin Šoltes. Hvala vam. Gospodine ministre, ja imam pitanje. Ukupne doljine 275 km najdulja albanska rijeka je jedna od e, najstarijih divljih, odnosno posljednjih divljih rijeka u e, Europi, a vlada na toj rijeci planira izgradnju hidroelektrane suprotno preporukama Europske unije i zahtjevima e, lokalnog stanovništva i zaštitarima prirode. No, 16. veljače 2017 donesena je odluka o tome te se e, savjetuje vašoj vladi da se e, uspostavi nacionalni park cijelom duljinom toka ove rijeke e, i suspendira izgradnja hidroelektrane. Pa me zanima što e, sad planira i misli albanska vlada upravo o ovoj temi koja je od iznimne važnosti za cijelu regiju. Hvala gospodine Šoltes. Gospodin Edward Kukan je još jedan prijavljen za riječ. Hvala predsjedatelju, dobrodošli ministre u AFET i hvala vam na izlaganju o tome kako vaša zemlja E, napreduje na putu prema europskim integracijama. Mogu iz vlastitog iskustva reći da se Albanija mijenja, da postiže konkretne rezultate u e, reformama koje je poduzela i vrlo je e, ozbiljna u pogledu svoje odgovornosti za puno članstva u Europskoj uniji. Gospodin Klekenštajn naveo je da im postoje pitanja koja bi trebalo okončati i da iz pristupa vaše vlade zapravo ja nemam dvojbe o tome da vi to uzimate vrlo ozbiljno i da namjeravate napredovati u budućnosti. Međutim, trebali bismo i mi poklanjati više pozornosti Zapadnom Balkanu i više E, raditi na vjerodostojnosti e, i Albanija je doista slučaj gdje se sve to može pokazati. Kao što je ministar rekao, očekuju se pozitivni ishodi za zemlju iduće godine i vjerujem da bi Albanija da je za Albaniju glavno pitanje da se poduzme sljedeći korak u integracijskom procesu e, i formalno započne pregovore. Doista je veoma važno da država bude spremna za ovo i vjerujem da bismo mi kao AFET morali doista e, jako e, se založiti na ostvarenju preporuka koje je komisija dala i e, potaknuti aktivnu suradnju e, s tom zemljom u budućnosti. Hvala vam lijepa. Hvala Edvardu Kukanu, a e, čini se da nema više pitanja za kolege. Imamo rasprave koje se odnose na određene procese na zapadni Balkan. Mene zanima što vlada u Tirani e, misli da bi se moglo poboljšati, a s čim je zadovoljna, te kakva vi očekivanja imate e, od sljedećeg samita u Sofiji e, i u pogledu odnosa između Zapadnog Balkana i Europske unije te na samitu u Londonu. Evo, pokušat ću odgovoriti kratko. Zahvaljujem na podršci procesu reformi koji smo e, započeli i poduzeli u Albaniji i hvala lijepa što na, e, se ovaj proces proširenja održava na životu. Govorio sam da je to za nas i poticaj za demokratizaciju i transformaciju a na pitanje ću odgovoriti jedno po jedno, a pitanje je verifikacije i procesa za e, državne odvjetnike i suce. Dakle, iako živimo na Balkanu i dijelom je Albanija sredozemna dijelom balkanska država, što bi značilo da je politička scena polarizirana, a i e, vi ste to vidjeli tijekom vaših nastojanja da nam pomognete u postizanju e, kompromisa za lipanjske izbore. Političko je razumijevanje znatno napredovalo, a parlament e, je jedinstveno glasao za vetting proces. E, sud proces je započeo za e, suce na e, najvišoj razini državnog odjetništva, ali i za druge segmente pravosuđa. Dakle, to se nastavlja i vjerujemo da ćemo pružiti Uh, e, da ćemo pružiti e, dostojne i vjerodostojne dokaze o tome kako se proces e, odvija. Dakle, surađujemo i s američkom vladom i koja nam je pružila i tehničku i drugu podršku iako naravno e, će biti e, odluke e, na nama, međutim stručna podrška je pružena za postupak otvorenog izbora od dakle tužitelja i sudaca. Dvije stvari ću istaknuti. Prvo, e, nešto što se odnosi na našu političku e, odlučnost i određena tijela koja bi mogla pomoći da se e, ispune E, preporuke e, i za e, parlamentarne izbore, a druga je stvar uspostava ad hoc odbora u parlamentu dvostranačkog kojim će predsjedati i vladajuća većina i oporba. I vjerujem da smo ovo započeli na vrijeme i e, te preporuke uglavnom se odnose na depolitizaciju upravljanja izbornim procesom i e, to su ključna područja koja traže ne samo zakonodavnu intervenciju nego i iskazivanje političke volje koje moraju pokazati sve političke snage što se tiče e, droge i kanabisa, to je i uzgoja kanabisa, vi znate da je e, to bitka koju vodimo od rujna 2013. kad smo stupili na vlast i e, Nedavno smo zabilježili intenzivnije aktivnosti u borbi protiv kanabisa. Albanija je vjerojatno jedinstven primjer da smo zajedno s talijanskim e, snagama, talijanskom policijom i financijskom policijom proveli jednu veliku operaciju na terenu, te govorimo o iskorjenjivanju e, plantaža kanabisa, odnosno uništenju i e, mijenjamo strategiju, odnosno fokus s prevencije uzgoja na E, borbu protiv e, trgovanja kanabisom, e, što je regionalni fenomen koji ne poznaje granica. Radit ćemo i dalje s partnerima, odnosno najviše sa susjetima na koje utječe ovaj fenomen, te se borimo protiv uzroka koji su uglavnom povezani s gospodarstvom i prosperitetom ljudi. Dobio sam i pitanje u svezi Kine, odnosa s Kinom i e, naših bilateralnih e, procesa e, odnosa s Kinom i mislim da je bilo potpuno jasno da je Albanija pokazala u protekla 20. desetljeća stratešku naklonost prema Europskoj e, uniji i e, članica smo NATO-a, ne možemo se niti priuštiti luksus da sjedimo na dvije stolice kao neki od naših e, susjeda. I o tome smo se izjasnili nedvojbeno. Osim toga, kineska nazočnost u regiji može predstavljati i prijetnju e, gospodarskom razvoju, osim ako se suradnja e, u gospodarstvu ne bude odvijala e, na način koji je propisan agendom za pristupanje Europskoj uniji. A to je da postoji samo jedan način a to je e, kroz e, suradnju s Europskom unijom. Što se tiče rijeke Kiosa, e, različite skupine, društvene skupine su ukazale na zabrinutost koja se odnosi na zaštitu okoliša E, i odluka koja je donesena je sad na reviziji. Restrukturira se i e, kabinet vlade i javna uprava. Ovo se sve razmatra vrlo pozorno i vidjet ćemo kakva će biti konačna odluka. Pa ćemo vam vas o tome izvijestiti. Kao što je bilo i s odlukom o kemijskom e, otpadu, te ćemo i dalje s dužnom pozornošću e, paziti na ovu situaciju i gledati da ne ugrozimo okoliš i rado surađivati sa stručnjacima koje ste vi predložili, a da bi se e, našlo dobro rješenje. Posljednje pitanje odnosilo se na proces provjere kandidata. E, dakle, od 2014. godine smatra se, kad je počeo proces, smatra se da je ovo dobra inicijativa koja je došla nakon jedne depresivne situacije u pogledu proširenja što je e, nama sve dosta pomoglo, pogotovo u smislu približavanja e, između Albanije i Srbije. Politički govoreći sad je situacija bolja nego što je bila pred četiri godine. I e, imamo prve dvije regionalne inicijative regionalni ured za e, suradnju mladih sa sjedištem u Tirani e, voditelj e, je dakle zamjenik voditelja je Kosovar i tu imamo i regionalni utjecaj, imamo već procjene zapravo uspješnosti te povezanosti i mi smo izabrani na samo četiri godine, ali imamo projekciju za razdoblje do 2030. Kao što je kancelarka Merkel je rekla vrlo elokventno, želimo više projekata na terenu, pogotovo koji se odnose na konektivnost, na povezanost, a što bi trebalo donijeti našim građanima sasvim konkretne rezultate. Na sljedećem samitu u Bugarskoj dobit ćemo zlatnu priliku za Zapadni Balkan da napreduje na eh, pitanju eh, reformi i povezivanju s Europskom unijom. U protekle dvije godine Zapadni Balkan je e, pružao sigurnost ukupnoj europskoj sigurnosnoj arhitekturi i pogotovo u smislu migracijske krize, ugroze od e, terorizma i nasilnog ekstremizma e, i vjerujem da ćemo razvijanjem boljih odnosa i e, veza, a za to je ključno i vrijeme. E, vjerujem, dakle, i nadam se da će e, summit dovesti do političkih odluka, pogotovo u odnosima između i moje zemlje i naravno u pogledu Makedonije koja također čeka vremenski raspored za početak pregovora. Što se tiče berlinskog procesa i sastanka u Londonu, čujemo da će sigurnost biti u um, središtu pozornosti. Mi se ne protivimo takvoj ideji, ali uh, smo radije produbili e, područja e, suradnje koja su po berlinskom procesu već otvorena, a pod tim mislimo na energetiku, e, regionalno gospodarstvo, transport, to su dakle glavna područja da Ja što se sve odnosi i na svakodnevni život naših eh, građana. Evo, hvala lijepa, još samo nekoliko minuta, ostalo nam je i gospodin Fleckenstein vidim bi želio reći još nešto. Knut, was das vor? Iznenadit ću vas pa ću govoriti engleski. Sada prvo engleski, sljedeći put ću govoriti rumunski. Želio bi, se pridužiti onom što je rekao kolega Šolde vezano uz ovu bioza rijeku. Nakon rasprava mi smo e, pisali mi predsjedniku vlade, no nismo dobili odgovor. Vaša vlada naravno odlučuje što će napraviti u Albaniji. U okviru ovog nacionalnog parka. Ono što bi bilo dobro je da uzmete u obzir da ova odluka ne dovede u pitanje napredak posebno što se tiče razvoja turizma u vašoj zemlji. Evo, to je kratka primjedba nakon njegove intervencije. Hvala. Želite li nešto odgovoriti, ministre? Ne, uzeo sam na znanje. Hvala, uzeli ste na znanje. Želim vam zahvaliti gospodine Bušati. Kao što smo čuli od izvjestitelja, 2018. je odlučujuća godina za Albaniju, vi ste to istankli. Mogu vam samo vama osobno i vašoj vladi puno sreće u tome da uvjerite države članice da je došlo vrijeme da se otvori prvo poglavlje pregovora, da se službeno započnu pregovori. Iz e, iskustva koje imate u našem parlamentu i ovom odboru. Mi smo vrlo prijateljski nastrojeni prema vama, ali države članice jednoglasno moraju o tome odlučiti. Znamo i vi znate gdje su izazovi, no što se tiče političkih e, klubova ovdje, vi ćete dobiti podršku. Znamo kako je to područje Zapadnog Balkana ono što je izuzetno važno je stabilnost tog područja Zapadnog Balkana. Te u tom smislu podržavamo europsku perspektivu šest država ovog područja. Drago mi je da čujemo da vlada surađuje sa opozicijom, čujemo da ima i isto tako nekih suprotnih mišljenja i želimo vam puno uspjeha u borbi protiv droge. Hvala. Sad prelazimo na razno. I sad zadnje, naš sljedeći sastanak je 11. prosinca 2017. godine, naš sastanak je ovim završen, a sastanak predsjedništva počinjemo u 18.30. Hvala.